će vas prokleti. E, hvala. E, ovo nije bilo potpuno na temu o kojoj razgovaramo, ali hvala na vašem uplivu, gospodine Le Pen. Sljedeći govornik, Carlos Coelho. Hvala predsjedatelju, gospodine King. Tijekom europske izbora u svibnju građani će morati izabrati kakvu budućnost žele i taj izbor mora biti slobodan. Nemojmo biti naivni. Ima vanjskih sila koje žele ugroziti Europsku uniju i e, imaju svoje oči unutar e, Europske unije. To smo vidjeli e, tijekom prošlih izbora. Oni su spremni upotrijebiti e, svako oružje, a naročito digitalno. 73% građana su zabrinuti zbog e, dezinformacija, 63% su zabrinuti zbog zaštite svojih privatnih podataka, 65% su zabrinuti zbog slobode i miješanja e, na internetu u političku slobodu. Upravo zbog toga trebamo zaštititi naš izborni sustav e, u odnosu na kiber napade, trebamo zaštititi podatke podatke naših građana i e, zatražiti platforme sa najvišim mogućim standardima. Trebamo se boriti protiv e, kampanja dezinformacija, e, lažnih vijesti i tražiti više odgovornosti od društvenih mreža. E, sloboda izražavanja, demokracija, to je naš identitet, to nije samo vrijednost Europske unije. I sada e, neki to žele uništiti novim oružjem i e, ovo je obveza, moramo na to odgovoriti, ne radi se o odluci. Hvala, a sada za sada S i gospodin Freund. Kao prvo, ovo ne bi mi bismo ovdje trebali svi biti ujedinjeni u borbi protiv e, lažnih vijesti, e, dezinformacija i propagande. Međutim, plašim se da države članice nisu svjesne ovog problema i da ne obraćaju dovoljno pažnju na sve opasnosti koje proizlaze iz toga. Ja nastaviti na njemačkom, oprostite. Dakle, imamo medije koji su prešli na, digitalni, na digitalno sučelje, to ima puno pozitivnog u sebi, ali to daje sve više municije neprijateljima e, demokracije i slobode. Manipulacija javnog mijenja od strane platformi i interneta to je nešto e, što je sve učestalije i to je e, dobilo takve razmjere da može utjecati na demokratske izbore i ovo će sigurno utjecati na europske izbore. Ukoliko imate lažnu vijest koja se nađe na društvenim mrežama, treba neko vrijeme prije nešto se ona ukloni s mreže a u budućnosti e, jednostavno moramo e, pratiti e, tehnologiju. Imamo Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp, i mediji ovdje imaju e, vrlo e, važnu ulogu. Umjetna inteligencija će u budućnosti omogućiti da se šire lažne vijesti na način koji je do sada bio nezamisliv i ukoliko Evropska unija želi sačuvati legitimitet europskih izvora, onda treba što prije prepoznati takve lažne e, vijesti i imati pravu reakciju i prave mjere kako bismo se borili protiv protiv eh, laži, manipulacije i propagande. Hvala. Gospodine Freund, imamo jednu plavu kartu za vas. Prihvaćate li je? Gospodin Rubik, izvolite pitanje. Zahvaljujem gospodinu Freundu jer e, ovo je jedan problem koji novinari jako dobro poznaju. Znamo e, da je i ovaj tjedan e, centar, imali smo prvo čitanje zakona o kibersigurnosti i važno je da sve države članice budu kadre poduzeti protumjere. Tehnologije postoje, postoje, imamo studije. Upravo je parlament obavio takve studije o kibersigurnosti i e, imamo i e, jedan centar koji se bavi time. Smatrate li da su li sve ove mjere dostatne ili trebamo više toga učiniti? Odgovor? ne, ne vjerujem kolega Rubik da ikad možemo poduzeti dovoljno kako bismo odlučno išli dalje. Bojim se sa Ovdje je to u svezi s ovom problematikom razgovora o europskim izvorima, no možda je kasno e, sada i morat ćemo ovim temama posvetiti posebne e, posebnu pozornost jer smo takvih situacija doživjeli i kod Brexita i kod Trumpa. Hvala. Gospodin Džambaski, imate minutu, izvolite. Hvala, dragi kolege e, Europskog parlamenta. Nema sumnje u to da se trebamo boriti za održavanje naših demokratskih vrijednosti. Nadalje, e, jasno je da mnogi predstavnici ove institucije da se boje da će biti ugrožene, e, da će ovi izložbi, izbori biti i ugroženi zbog vanjskih čimbenika, ekstremne desnice, E, jer to su vrlo arogantne sile. Ono što pokušavaju reći to je da ako e, stranka uspije u izborima, onda e, je to dio stranih sila. Čuli smo o snažnim ruskim snažnom ruskom uplivu koji je pomogao predsjedniku Trumpu. Ako vam se ne sviđaju izbori i ishod izbora, to uopće ne znači da je to e, zbog toga što su se umješali e, umiješale neke strane sile. To znači da su ljudi tako izabrali. Hvala. E, e gospođa Šake, hvala. E, dola, imamo prijetnju E, širenja dezinformacija e, tako što će dovesti ljude u zabludu e, da glasaju onako kako nisu htjeli ili širenjem lažnih informacija. Bilo da se radi o širenju izva, izvan ili iznutra ili da se radi o profitu, nije važno. Moramo biti jako pažljivi. E, ako nemamo jedan nezavisan e, pogled na to, onda ćemo drugim, na druge prebaciti odgovornost. Nitko ne može biti siguran u to kakav je učinak tehnologije na našu demokraciju. I to nije prihvatljivo. To moramo e, znati i moramo već sada djelovati. Evo, recimo u e, Sjedinjenim američkim državama imate administraciju koja e, je tužila e, Facebook u odnosu na diskriminaciju za neke reklame. Drugim riječima, ono što se ne može prihvatiti izvan interneta ne može se prihvatiti i na internetu. Dakle, moramo voditi prave istrage, mikro ciljanje i to će nam sigurno pomoći. U svakom slučaju nemamo vremena za gubljenje i ovdje pozivam sve E, u ovoj vijećnici, sve e, političke stranke Europe. Moramo preuzeti svu odgovornost, pa pozivam kolege i sve one koji se kandidiraju za e, izbore da potpisaju e, povelju e, o izborima i to možete naći na internetu jer moramo zajednički se boriti protiv miješanja u e, izbore. Europa je samo jaka onoliko koliko je jaka njena najslabija karika i moramo u svakom trenutku paziti da poštujemo temeljna pravila naših Evropljana. Hvala. Gospodin hvala. Hvala. Integritet e, sustava, izbornih sustava je važna, imperativ. No još je važnije osigurati integritet cijelih izbora i izbjeći manipulacije e, birača e, različitih e, subjekata. Slažem se sa kolegicom Šake u većini onog što je ona rekla, no želim naglasiti da je Facebook tako velika tvrtka, a mi kao zakonodavci mogli bismo razmisliti da učinimo nešto e, da oni budu odgovorni e, za davanje podataka trećim stranama kao što je to bilo Cambridge analitici. Jer jednom kada se podaci daju, nema više načina da se to e, poništi. Može se duplicirati neograničeno i stoga su nizovi podataka kao neka vrsta nuklearnog otpada i e, Facebook mora te podatke doista držati na jednoj strogo kontroliranoj uzici e, prema uvjetima koje će ovaj parlament E, uvesti. I kolege pozivam vas da napustite Facebook, Facebook bit ćete sretniji. E, imate plavu karticu. Gospod, gospođa Grpini. Evo platforme. E, pe de altă parte ați spus că nu... Kažete da ne volite Facebook. Međutim, trebamo vjerovati u digitalnu budućnost, trebamo je podržati. Što možemo učiniti? Što učiniti ukoliko Facebook, eh, unatoč svim upozorenjima, i dalje e, širi lažne informacije, nekog blokiraš, ponovo se javi ta osoba ili taj profil. Kako ukloniti sve prijetnje e, Facebooka, naročito sada? Volio bih da sam dovoljno pametan da znam odgovoriti na vaše pitanje, no mogu samo reći ono što nije dopušteno offline ne bi smjelo biti zatvoreno ni online. Ja sam zatvorio Facebook jer većina komentara je bila ubiću te gade, pa ne znam zašto bih bio na tako nečemu. Zatvorio sam to E, a možda će i ti drugi ljudi doći do zaključka da trebaju zatvoriti Facebook. Ne znači da ne trebamo razvijati digitalizaciju društvene medije. Trebamo ih imati, ali moraju biti kontrolirani i moraju biti ljudski prostor, a ne jedan nasilni i nehumani e, prostor. Gospodin Merci, monsieur le président Hvala gospodine predsjedniče. Europski izbori moraju biti e, e, pravidni i e, slobodni i zbog toga se slažem da trebamo zaštititi takve izbore od dezinformacija treba također podržati projekt e, izbornih e, suradnji e, u toliko što pomaže državama članicama, a njihov suverenitet ne ugrožava. Međutim, institucije E, na jednu stranu imaju pravo e, paziti na e, kibernetičku sigurnost. Međutim, ne, nikako ne cenzurirati društvene mreže. Stranke imaju pravo kritizirati Europsku uniju i zamijeniti je eventualno Europom nacija. Prema tome, nemojte zaboraviti na slobode, ona je u srcu europske demokracije. Gospodin Radev, minuta i pol. Zahvaljujem vam predsjedniče. Povjereniče, dame i gospodo, e, nedavno e, je međunarodno okruženje se značajno promijenilo. Vidjeli smo e, da i vladini i nevladini akteri predvode različite kiber napade za vrijeme izvornih kampanja u Sjedinjenim državama, Francuskoj i tako dalje. Ti, e, ti zapravo napadi ciljaju na kaos i na potkopavanje demokratskog procesa, potkopavaju povjerenje u provedbu izbora i e, dovode do toga da ljudi vjeruju da je demokracija ranjiva. Jedan klik može demokraciju dovesti na koljena. E, I naša je dužnost e, osigurati da e, izbori idu glatko, da ne budu obstruirani, da nema nikakvih problema s njihovom legitimnošću u e, svijetu ovih kibernapada. E, mi e, trebamo ne samo razmjenjivati informacije o prijetnjama, nego nacionalna tijela trebaju biti pripremljena na kibernapade za vrijeme izbora. I nedavna simulacija koja je okupila predstavnice nacionalnih tijela za kibersigurnost, EU parlamenta, komisije i EU agencija na temu kibersigurnosti je to događanje je svakako bilo korisno. Takvih simulacija treba biti i na razini država članica kako bi svaka država bila spremna odgovoriti na kiber napade. Jedna stvar treba biti jasna. Ako izbori makar i u jednoj državi članici budu dovedeni u pitanje, to će utjecati i na europske izbore u cjelini. To će biti neprihvatljivi triumf za one koji žele podijeliti i oslabiti Europsku uniju i ne smijemo to dozvoliti. Hvala. Hvala, gospodin Kofot jedna minuta. Hvala vam gospodine predsjedniče, hvala i na ovoj vrlo važnoj raspravi. Ovo je nama osobito važno jer smo mi jedina institucija koja izravno predstavlja narod Europe. Mi e, smo tu kako bismo zaštitili njihova slobodna prava glasovati na izborima, a da ne budu izloženi kibernapadima ili bilo kojoj drugoj vrsti uplitanja u slobodne izbore. Ne smijemo biti naivni. Dosta je napada na naše slobodne izbore E, a sve ih je više. Platforme trebaju biti vrlo transparentne, odgovorne i slijediti zakone e, e, koje se primjenjuju u uobičajenom društvu trebaju se primjenjivati i u online društvu. E, no, ovo je i neka vrsta kulture načina života. Bitno je da se stranke drže istine i da se bore protiv laži onih koji žele ugroziti naše izbore. Moramo stati zajedno i obraniti našu europsku demokraciju. Hvala. Hvala. A sada gospodin Karim, jedna minuta. Hvala gospodine predsjedniče, povjereniče. E, mreža se nadvila nad Europskom unijom. Gotovo niti jedna država članica nije netaknuta. Kroz tu mrežu konstruiraju se različite priče koje se šire a rezultat toga su kompromitirani politički akteri koji djelomično sjede i ovdje u ovoj dvorani, a i u različitim vješnicama u cijeloj Europskoj uniji, u vašoj zemlji, a i u mojoj e, Ujedinjenoj kraljevini. Mi smo prepustili novinarima da to prozivaju. James O'Brien, Carol Coldwater, e, sve su to ljudi koji to e, otkrivaju. Uh, Collins, na primjer, zatim e, aktivnosti, e, no aktivnosti na izvršnoj razini su na nuli praktički, a sada je tu i stranka Brexit, e, PayPal facilitira protok novca u Europsku uniju i prema Nigel Faražu. i ja njega tražim kao zastupnika u ovom domu da iziđe i da objasni ovom domu odakle njegov novac doista dolazi. Hvala. sada gospodin Farija, minuta i pol. Hvala predsjedniče, poštovani kolege. Europska unija je dugo vremena odabirala najgori način borbe protiv dezinformacije, a to je pretvaranje da dezinformacije ne postoje. Usprkos skandalu Cambridge analitika, algoritmima Facebooka i Googlea, ne možemo ignorirati njihov utjecaj na europsku demokraciju. Oni pojačavaju govor mržnje i populizam rizik manipulacije na dolazećim izborima kroz e, različite lažne vijesti, kampanje dezinformiranja i kibernapade je velik. Vidjeli smo da Rusi financiraju kampanju napuštanja Europske unije, kao što je upravo i kolega govorio e, i postoje i pokušaj gospodina Putina da se umiješa u francuske izbore 2017. pa čak i ne bilo je vijesti o kineskom uplitanju. prostor nema granica i e, to je prijetnja Uniji. Trebamo spriječiti e, tvornice trolova iz Kremlja i kineske tvornice trolova za izbore 2019. Poštovani e, kolege, povjereniče, predsjedniče. Mi se ovdje bavimo internetom, digitalizacijom čitavih gospodarstava i to je dovelo do novih strateških hitnih situacija, a to je da svim e, građanima i ekonomskim e, subjektima moramo osigurati prostor za rast i, e, i razvoj. To kažem u trenutku kada ćemo početi koristiti 5G mreže, tehnološke mogućnosti, ali smo suočeni sa rizikom ruskog uplitanja na nadolazećim europskim izborima. Te prijetnje su izuzetno realne. Javne institucije u Njemačkoj, Estoniji i drugim zemljama već su e, bile podvrgnute koordiniranim naporima, napadima, i naša je odgovornost suzbijati te napore. Povjerenik je predložio regulatorni paket e, za te izazove mi ga pozdravljamo, no nažalost Europska unija zaostaje. E, vrijeme je da ubrzamo te napore. Mi moramo uvesti koordinaciju među državama članicama i izbjeći situacije u kojima ćemo imati neprihvatljivo uplitanje e, slične slučaju Cambridge analitike. Hvala gospođa Breso, a sada gospodin Ronen Lerner. E, u demokratskim izborima građani izražavaju svoju volju i e, tako određuju smjer politike u nadolazećim godinama. Nadolazeći europski izbori u tom smislu su ključni jer je Europska unija na raskrižju zbog migracijske krize i Brexita e, usprkos našim različitim mišljenjima siguran sam da se svi slažemo, e, sigurno sam da se svi slažemo da moramo štititi demokraciju. Samo građani e, su ti koji e, to mogu, mogu izraziti u tom smislu svoju slobodnu volju, a od strane države mogu pokušati utjecati na rezultate izvora širenjem dezinformacija, tehničkim alatima ili zlonamjernim hakiranjem i to e, treba e, na vrijeme detektirati i anticipirati, a, a, e, problem je i utjecaj na vjeru ljudi u vjerodostojnost izbora. Ako želimo povećati izlazak birača na izbore koji je prilično nizak u brojnim zemljama. Hvala. Gospodin Zedovski. Hvala vam e, predsjedniče, kolege. Ova e, rasprava je jako lijepa, pokazuje da svi želimo učiniti više kako nadolazeći izbori bi bili neutralni u svijetu kibersigurnosti. No, dopustite mi da kažem jednu stvar. E, čini mi se da ova rasprava se održava prekasno Pokušali smo ovdje razmijeniti mišljenja, no e, trebali smo djelovati mnogo ranije e, protiv različitih e, činitelja koji su do sada utjecali na izbore. Ja pozdravljam paket komisije, no budemo iskreni, povjereniče, nećete tim paketom zaštititi sada ove izbore mi moramo nastaviti sustavno raditi, čak i kad vi ne budete više povjerenik, moramo osigurati da u buduće niti jedni izbori neće e, moći biti izvrgnuti ovakvom utjecaju izvana. Sve političke stranke spomenule su da se želimo boriti protiv lažnih vijesti, no ako se želite boriti protiv lažnih vijesti morate educirati građane. E, građani moraju biti spremni e, tražiti istinu. Kolege, ja vas e, pozivam da podržimo građane u toj potrazi za istinom. Hvala, gospodin Marijas, jedna minuta. Hvala, hvala predsjedniče. Osiguranje integriteta naših izbora je ključno. To znači da mediji e, trebaju osigurati raznolikost mišljenja. Ako dođe do cenzuriranja, ako e, se neka mišljenja uguše i pokušava ih se ušutkati, to dovodi do lažnih vijesti. Ja sam opetovano su, e, osuđivao činjenicu da ja, moj pokret, pa čak ni ja, nemamo pristup javnim i e, a privatnim medijima u Grčkoj. Naš glas se ne čuje, potpuno smo izvan e, svega a istovremeno eh, u anketama uopće nije uključena moja stranka. Eh, ni, nema je uopće na upitnicima koje se šalju građanima. Eh, tako ne možemo imati nikakvu demokraciju niti slobodne europske izbore. Mi smo to opetovano osuđivali kao dio kluba ECR-a. Slali smo protestna pisma medijima u Grčkoj i poduzećima koja rade ispitivanje javnog mijenja. Povjereniće, želimo da vi intervenirate jer bez slobodne razmjene ideja nećemo imati slobodne izbore. Nama su stavili brnjicu. Hvala gospodin McAllister, minuta i pol. E, predsjedniče, povjereniče, dame i gospodo, drage kolege. Kao predsjednik AFETA ja bih želio dodati nekoliko riječi o dimenziji vanjske politike e, u zaštiti integriteta nadolazećih izbora. U ožujku je ova plenarna usvojila drugo izvješće o strateškim komunikaciji i borbe protiv propagande e, od strane trećih zemalja. To izvješće i govori o slobodi izražavanja izražavanja i e, slobodi medija i e, utvrđene su, odnosno identificirane se agresivne kampanje iz Moskve kao glavni izvori dezinformacijama. Stoga ja pozdravljam što Europska služba za vanjsko djelovanje povećava broj djelatnika u ovoj radnoj skupini za komunikacije koja će otkrivati, analizirati i eksponirati dezinformiranje. Slažem se sa brojnim kolegama danas eh, da se moramo nastojati i na europskoj razini eh, i na nacionalnoj razini boriti se protiv eh, kiber E, ratova i moramo podizati svijest o tim izazovima, moramo blisko surađivati sa medijima, organizacijama civilnog društva i platformama društvenih medija i bitno je da e, i ključno je da poboljšamo način na koji komuniciramo naše europske vrijednosti i politike. Hvala. Hvala. Plava kartica za vas. Pitanje prihvaćate li? Gospodine Golniš, imate riječ. Izvolite. Hvala. Hvala gospodine predsjedatelju. Gospodine, e, vi ste e, spomenuli lažne vijesti iz Moskve. Nemam e, puno primjera kojih se mogu sada sjetiti i nisam ovdje kao zastupnik ruske vlade. Međutim, imate li lažnih vijesti iz Rusije koje su dovoljno ozbiljne i koje se mogu usporediti s onima e, koje e, je Amerika proširila cijelom, cijelim svijetom kada je na e, UN-u kroz Colin Powella počeo govoriti o kemijskom oružju masivnog razora, a u sebi zapravo nije bilo, u njemu zapravo u tom oružju nije bilo ničeg opasnog. kolega Govniš, odgovorit ću na njemačkom. Ne znam da li očekujete ozbiljni odgovor na vaše pitanje. E, jasno mi je da predstavnik francuske desnice neće propustiti šansu braniti e, rusko, rusko vodstvo. E, u ožujku je to jasno rečeno. Postoje masovni ruski pokušaj da se potkopa naše europsko jedinstvo i nije slučajnost da upravo Rusi podržavaju stranke kao što je vaša. Trebate se stidjeti što branite ovakve aktivnosti. Hvala. Hvala vam lijepa. A sada slijedi spontano javljanje za riječ gospodin Kelly na jednu minutu. Hvala vam. Ovo je oportuna rasprava, pogotovo s obzirom na to da su izbori za samo šest tjedana. Želim komplementirati povjereniku Kingu na njegovim prijedlozima i na trudu da se riješi ova zabrinjavajuća situacija. I također, kada je gospodin Brok bio u parlamentu, rekao je da ima sve manje slučajeva miješanja u izbore i to treba dodatno smanjiti pitam se s obzirom na 116 milijuna lažnih računa na Facebooku i oni koji su prijetili zastupniku Tarandu su vjerojatno isto imali lažni račun. Postoji li neki način da pratimo lažne račune prije ne... Dakle, postoji li neka lozinka u kojom se dokazuje identitet prije nego što otvorite račun na Facebooku i na drugim društvenim mrežama. Jer dok god postoje lažni računi, e, ja mogu otvoriti jedan i nekažnjivo raditi što god poželim. Hvala vam. Gospodin Rozati na jednu minutu. Predsjedniče, povjereniče, ovo je kao što smo čuli pravovremena rasprava. Mislim da imamo pregrš dokaza i pregrš signala koji upućuju na neprijateljsko miješanje u europske izbore i u izbore izvan Europe od strane ruskih trolova i onih koji su predani e, Rusiji, a miješaju se u izbore. Siguran sam da se moramo s time ozbiljno pozabaviti jer ta praksa potkopava povjerenje europskih građana u Europsku uniju. Ne možemo samo tako mirno e, stati i ništa ne poduzimati. Razmjena informacija, razmjena dobrih praksi, to je naravno u redu, ali nije dovoljno. Mislim da moramo biti puno odlučniji kako bismo suzbili te maliciozne prakse i pozdravljam najavu e, da će se osnovati posebna radna skupina, task force, da će se ona osnažiti. Svi trebamo vrlo ozbiljno to shvatiti jer u suprotnome ovo će biti prijetnja jedinstvu i integritetu Europske unije. Hvala vam. Lopez Aguiar. Juan Fernando, imate minutu. Gospodine predsjedniče, povjereniče King, sloboda izražavanja ne daje vam pravo da vrijeđate ili blatite bilo koga. E, ni, a sloboda informiranja ne da vam pravo da manipulirate i lažete. Bez tih ključnih načela otvoreno društvo postaje fragilno, a demokracija e, ranjeva i vrijeme je da se nešto poduzme po tom pitanju. S obzirom da sada prolazimo kroz kibernetičku revoluciju, demokracija se sama mora obraniti i to uz pomoć kibernetičke strategije e, koju trebaju pripremiti komisija i parlament kako bismo se borili protiv lažnih vijesti, protiv hibridnog ratovanja koji se temelji na trolovima i lažnim računima na internetu. Potrebno je povesti informiranu raspravu prije samih izbora i omogućiti informiranu raspravu prije samih izbora. Dakle, što je ovdje na kocki? Na kocki je budućnost Europske

Hvala vam predsjedatelju. Jutro su me na Twitteru izvrijeđali, a uvrede su došle od jednog korisnika koji ima otvoren lažni račun. Također, na Twitteru sam doživjela puno neugodnosti. I kada sam vidjela da će se danas raspravljati o ovoj temi, shvatila sam da moram sudjelovati. Jer ovdje je riječ o napadima na demokraciju. Ovo je kibernetičko ratovanje. I mi smo poduzeli neke korake kako bismo se zaštitili. Facebook ne pruža dobre informacije i vijesti svim građanima. On je često izvor lažnih informacija koje dolaze s krajnje desnice i od e, onih koji promiču govor mržnje. Kada je riječ o brisanju lažnih računa na Facebooku, na Twitteru, to je iznimno važno. Isto je tako važno provesti neovisnu analizu i osigurati političku transparentnost. Hvala. Gospođo Grpini na jednu minutu. Ona nije ovdje, nije u vječnici. U tom slučaju gospodin Zdrojevski ima riječ. Hvala vam. Ja sam dvije godine bio član odbora za borbu protiv terorizma i često smo razgovarali o kibersigurnosti i kiberkriminalu. E, Sve su to ključna pitanja. Informacije koje smo primili o teroristima ukazale su na to da teroristi ne unose kao samo bombama, već i lažnim vijestima koje šire i koje onda utječu i na izbore i izborne sustave. Želim istaknuti još nešto. U parlamentu smo nedavno raspravljali i o zviždačima i rekli smo da trebamo zaštititi one koji se bore, koji provjeravaju lažne vijesti i koji prenose stvarne istinite informacije. Međutim, isto je tako važno E, stati u boriti se protiv onih koji e, promiču lažne vijesti, e, pišu lažne informacije, lažne kritike protiv političkih stranaka i pojedinaca. Ako želimo sigurnu Europu, onda moramo imati siguran izborni sustav i pronaći način da suzbijemo takvo i nezakonito djelovanje. Trebamo biti aktivni i reaktivni u slučaju bilo kakve strane intervencije. Također treba educirati i naše glasače. Hvala. Sada ćemo čuti e, govor e, povjerenika Kinga. Imate riječ. Hvala vam i hvala vam na održanoj raspravi. Odgovorit ću na dva komentara. Prvo, čuli smo niz prijedloga, pogotovo od zastupnika iz mojih leđa, da ono što mi radimo kako bismo se borili protiv dezinformiranja, da je to nekako protivno slobodi govora. Međutim, i da je to jednako cenzuri. Želim biti u potpunosti jasan u vezi s ovime. Mi nikada nismo sugerirali, nikada nećemo sugerirati da je nečija odgovornost, bez obzira je li riječ o javnom tijelu ili nekom iz privatnog sektora, da prosudi je li neki politički govor ili politička informacija istinit ili lažan, dobar ili loš. Mjere koje mi promičemo putem kodeksa su tu kako bi se promicala veća transparentnost u političkom govoru. Veća transparentnost kada je riječ o određenim informacijama. Odakle one dolaze? Na taj način mi kao građani možemo biti puno bolje opremljeni procijeniti informaciju i sami donijeti svoj sud o njoj. Upravo se, je to cilj ovih mjera koje promičemo kroz kodeks. Veća transparentnost političkih oglasa, sponzoriranog sadržaja, želimo se pozabaviti pitanjem botova, lažnih računa, želimo iskoristiti pojedince koji provjeravaju činjenice i imati tu neovisnu e, prosudbu koju ste spominjali kako bismo točno znali što se događa na e, društvenim mrežama. Želimo imati i mogućnost e, brze korekcije u slučaju da cirkulira neka neprovjerena informacija. To je po meni e, o tome se radi kada govorimo o borbi za zaštitu slobode govora. To nije ni u kojem slučaju cenzura u bilo kojem obliku. Drugo na što želim reagirati jest važnost naše kibernetičke otpornosti. Moramo se zaštititi od kibernetičkih napada i bilo kakvih intervencija u kibernetičkom prostoru. To je ključno, zato imamo akt o a kibernetički akt koji ste vi podržali. Imamo novu agenciju za kibersigurnost, ali nekoliko vas je istaknulo da, istaknulo da sve to treba provesti i uvjeravam vas da ćemo mi učiniti sve u svojoj moći u komisiji da doista popratimo te mjere konkretnom e, provedbom zakonodavstva. I doista nadam se da ćete vi isto tako podržati centre za kompetenciju i istraživanje e, kibersigurnosti, a to će biti temelj naše buduće E, kiber e, kiberotpornosti. Moramo zaštititi digitalnu infrastrukturu koja je važna za naše digitalne živote i naše političke rasprave u digitalnoj dimenziji. I zato imamo FDA screening, imamo mjere za pojačanu sigurnost kako bi ljudi razumjeli koliko je važno ne samo e, imati dobru e, infrastrukturu na temelju troška i cijene, već i integrirati sigurnost u te odluke. Abraham Lincoln rekao je izbori pripadaju narodu. To je njihova odluka i mi se moramo pobrinuti da tako i ostane. Hvala vam povjereniče. A sada gospodin Čot imate riječ. Gospođo Čot. Hvala vam. Cijenjeni zastupnici, dame i gospodo, naša je dužnost zaštititi naše izbore i osigurati potpuno poštovanje temeljnih prava kao što su sloboda govora, medija i udruživanja. Mi ne želimo biti ministarstvo istine, ali ne možemo biti naivni. Ovi izbori se neće odvijati E, kao prije i naši građani imaju pravo slobodno glasati. Zaštita izbora je u samom temelju e, naših europskih vrijednosti. Do sada europske institucije i države članice uložile su sav napor kako bi bile u potpunosti pripravne. Moramo zajedno surađivati, učiti jednih od drugih putem razmjene informacija i najboljih praksi i moramo, i moramo spojiti E, različita tijela. Također treba uspostaviti mjere za veću transparentnost na internetu, veću odgovornost i integritet, te osigurati primjenu e, uredbe GDPR i osigurati kibernetičku sigurnost za europske izbore kako bi izborni sustavi i infrastruktura ostali netaknuti i zaštićeni. Spremni smo za moguće izazove koji stoje pred name. Citirat ću Georgia Orwella i roman 1984. Tako on je napisao Moć, e, se, e, moć je znači promijeniti vaše mišljenje, rastaviti um i sastaviti ga ponovno po vlastitom izboru. Netko tko se želi miješati u e, izbor želi promijeniti uma na umove naših glasača ciljanim oglašavanjem i i informatičkim napadima. Mi moramo zaštititi e, demokraciju i slobodu od takvih napada. Dugujemo to svojim građanima. Hvala. Hvala vam. Hvala ministrici i povjereniku. Hvala što ste bili s nama. Time zaključujemo ovu zajedničku e, raspravu. A sada predsjednik je jučer najavio dva tumačenja pravila koje je e, predložio odbor za ustavna pitanja. EFDD e je podnio prigovor tumačenju pravila 32 stavka 5 prvog podstavka druge alineje. Ovo tumačenje poslovnika stoga će biti stavljeno na glasovanje i to sutra. Što se tiče tumačenja pravila 149a stavka 2, nisu uloženi prigovori u roku od 24 sata. Stoga smatra se da je to tumačenje sukladno sa da je odobreno i sukladno sa pravilom 226. Sada idemo dalje Što se tiče zajedničkog stajališta o produljenju zaklade za Centralnu Afričku republiku, koja je najavljena jučer, nisu uloženi nikakvi prigovori u roku od 24 sata, te će predsjednik stoga službeno prenijeti ovo službeno stajalište Europskoj komisiji. Sljedeća točka na dnevnom redu jest zajednička rasprava o obzoru Europa. Gospodin Nika i gospodin Eler su izvjestitelji. Sada ću dati riječ gospodinu Niki na četiri minute. iată astăzi e, Dobar dan, drage kolege. Evo, četiri mjeseca prije plenarne e, sjednice, prije pregovora i deset mjeseci je prošlo od kako je komisija E, predstavila svoj e, okvirni program Obzor Europa. To je jedan veoma važan e, program za budućnost Europe i ima stvarno dobar i velik učinak na istraživanje inovacija, ali i na ekonomiju u Europu dakle znanost, fundamentalna znanost, sve je to važno za Europu jer to bi omogućilo da ostane na prvom mjestu lider na međunarodnom E, međunarodnoj sceni. Ja mogu vam reći e, da tijekom pregovora da e, smo došli do uspjeha, ali taj uspjeh je djelomičan. Zašto? Zato što još uvijek imamo to načelo izvrsnosti što se tiče izbora projekata. 35% ukupnog e, proračuna za programe e, će biti upotrebljen kako bi se postigli europski ciljevi u odnosu, ciljevi Europske unije u odnosu na klimu gdje ćete na kraju imati dodanu vrijednost za krajne korisnike. Instrument za mala i srednja poduzeća će se nastaviti u vrlo sličnom okviru kao ovaj za obzor 2020. 70% za novi proračun EIC će upravo ići za mala i srednja poduzeća i biti će sličan nekadašnjim programima koji su u prošlosti bili za mala i srednja poduzeća. Nadalje, razlika između istraživanja i inovacije će se smanjiti tako što ćemo imati proračun od 3,3% u okvirnom programu za države koje posustaju u odnosu na širenje e, rezultata i programa. E, samo na taj način možemo biti konkurentni u cijeloj Europi u odnosu na istraživanje i inovacije. Sada neki novi e, instrument je ovaj Europski, Europsko vijeće za inovaciju E, to je vijeće koje će povećati konkurentnost e, i e, proizvesti važne rezultate. Imamo pet važnih tema, dakle prilagodba klimatskim promjenama, zatim ocean, neutralni grad što se tiče klime, prehrana i odnosno zdravlje tla, prehrana i zdravlje tijela. E, oprostite, tla. Što se tiče inovacija, e, obzor e, Europa treba podržavati i istraživanja i inovacije kao i temeljno istraživanje. To je preduvjet za ispunjenje naših ciljeva i Prioritet nadalje je e, manje troškova, e, stalnih troškova i pojednostavljenje. Moram reći da su naši partneri ovdje bili vrlo ozbiljni, e, rokovi su vrlo tjesni i sutra će ovo biti validirano. Što se tiče pregovora, e, rezultat pregovora je takav da e, naši građani trebaju sudjelovati u ovom projektu. O nekim stvarima se nije govorila međunarodna suradnja, sinergije i proračun. Europski parlament se obvezao da će održati istu razinu ambicija sa e, proračunom koji ima više od 120 milijardi eura. Želim zahvaliti e, pre rumunskom predsjedništvu, parlamentu, Europskom parlamentu i povjereniku na e, svemu ovome što je postignuto. Također zahvaljujem i kolegama koji nisu večeras s nama tu. Mi smo jako lijepo surađivali i prvi put smo e, uspjeli e, se dogovoriti bez velikih razloga među političkim e, klubovima. Hvala gospodin Eler na četiri minute. Povjereniče kolege, mislim da danas moramo glasovati o ovom programu Europa će biti ambiciozna i sutra će donijeti jedan od najvećih civilnih istraživačkih programa u svijetu. Europa se sa e, programom okreće europskim građanima. Mi e, raspravljamo o e, zaštiti klime, no ovo je najveći program zaštite klime na svijetu jer 35% ovih programa bavi se upravo zaštitom klime. Što se tiče, e, tu su i programi zaštite zdravlja, znači borba protiv e, karcinoma, karcinoma kod djece, bavimo se sigurnošću namirnica, bavimo se kulturnim nasljeđem Europe, novim industrijama u Europi, digitalnoj industriji i e, kreativnoj industriji. Ovaj program je ambiciozan u svjetskom mjerilu programi umjetne inteligencije, ambicije, nove kvantne tehnologije, pitanje, tako reći, e, digitalizacije e, proizvodnje u Europi. To su ta granična područja, buduća područja europskih istraživanja koje se E, usmjeravaju i prema konkurentnosti, ali i prema europskim građanima, njihovim interesima i njihovom zdravlju. To nije nikakva abstraktna rasprava o politici istraživanja, to je temelj Europe. Mi živimo u Europi, u Europi visokih plaća, živimo u Europi e, koja ima najveća socijalna davanja na svijetu. A zašto smo tako konkurentni? Konkurentni smo zbog inovacija i istraživanja. E, od 18. stoljeća e, inovacije, istraživanja, razvoj društva, sve je to osnova današnje Europe. Europsko prosvjetiteljstvo, europski socijalni model – E, ukupno društvena odgovornost za slobodu, za sigurnost, e, za demokraciju, ali i za nove izazove kao što su klimatske promjene. Sve je to izražaj ovog programa. Međutim, moramo biti i realni i vidjeti u kakvom svijetu živimo. S ovim programom parlament traži 120 milijardi eura za ovaj program. E, I to je to se događa u jednoj brzo razvijajućoj globalnoj konkurenciji najvećih e, desetak istraživačkih poduzeća u svijetu. Među tih deset samo je jedno europsko. A kad pogledamo 20 najvećih istraživačkih poduzeća, tu je tri europska i to je jedno iz automobilske industrije. Poduzeća kao što Amazon imaju, ulažu 217 milijardi dolara na istraživanja. To je više nego cijela Europska unija iz 2017. Mi moramo vidjeti s ovim programom programom. Naravno, to je do, važan korak u smjeru konkurentnosti, ali moramo se pozabaviti i dalje ovim odlučujućim pitanjima kada je riječ o klimatskim promjenama. E, moramo se pitati jesmo li dovoljno ambiciozni, koji je naš doprinos. No, opet trebamo biti ponosni i reći ovaj program istraživanja postoji i on jamči da uopće postoje istraživanja u Americi 3000 e, službenika otpušteno iz ministarstva e, zaštite okoliša. Kina nije toliko ambiciozna, a Europa jest e, i ta istraživanja su od ključne važnosti i stoga se izuzetno zahvaljujem institucijama. Ostvarili smo ovo jako brzo, u kratkom vremenu. time pridonosimo sigurnosti za dionike i osiguravamo da da Europa može djelovati zajednički, da može djelovati brzo i u ovom konkurentnom okruženju. Hvala. Eh, Hvala, gospodin Moedaš u ime komisije. Hvala, eh, dragi uvaženi predsjedniče, uvaženi zastupnici. Zadnji puta kada sam imao čast obaratiti se ovoj plenarnoj sjednici bilo je 11. prosinca prošle godine. Tada sam eh, pozdravio pozdravio koncesus koji se pojavio u odboru ITREK i zahvaljujem na brzini i kvaliteti rada parlamenta na izradi ove uredbe kojom se uspostavlja obzor Europa. Dakle, vijeće i komisije moraju ući u prave pregovore a evo nakon četiri mjeseca i šest dijaloga vrlo sam sretan što smo postigli tako uravnotežen sporazum o horizontu Europe. Čestitam gospodinu Niki, gospodinu Eleru na sjajno obavljenom poslu. To je bilo doista impresivno. Doista je impresivno kako ste postigli konsenzus, kako su svi uložili veliki trud. Dakle, čestitam svima i sutra ću e, čekati na ovu potvrdu. E, I predsjednik Buzek je uvijek bio s nama e, u ime odbora ITRE. Čestitam vijeću, čestitam i rumunjskom predsjedništvu. Hoću reći nešto osobno. Čestitam veleposlaniče i vama vama i vašem timu. Vi ste 24 sata na dan radili da bi se došlo do ovoga i na tome sam doista zahvalan. Prošli tjedan sam doživio prekrasan trenutak. Mislim da smo svi mi to doživjeli. Dakle, prvi puta u životu sam vidio sliku crne rupe. Zamislite Alberta Einsteina koji je prije sto godina zamislio crnu rupu i stotinu godina ljudi nastoje dokazati da je imao pravo i mi smo u tome uspjeli mi smo u tome uspjeli i Europa je tu bila prisutna. Ona je pritisnula gumb e, koji je doveo do te slike koji će otvoriti svijetu stvari koje nismo mogli niti zamisliti. Jer Einstein nije mogao ni zamisliti koliki će utjecaj imati to što je on činio na svijet. Jedan znanstvenik je rekao, pa znate, prije te slike e, postojala je povijest e, znanosti i e, na, ponovo će postojati povijest znanosti nakon tog trenutka. Taj trenutak je definirajući prekretnica. On je za otvorenu znanost. Riječ je o otvorenim inovacijama, otvorenosti svijetu. Jer u toj prostoriji Tog dana e, predstavljali su 200 znanstvenika, 40 različitih nacionalnosti i ja sam vrlo ponosan jer o tome je riječ kad govorimo o obzoru Europa. Radi se o tome da mi kao Evropjani smo predvodnici u znanosti. Mi smo odlučili koji će biti sljedeći program. Imaćemo misije što je spomenuo gospodin Eller E, mi ćemo iskomunicirati ljudima što želimo učiniti kako bi se liječile bolesti poput raka i to će nas povezati s ljudima a ono što radimo e, kada je riječ o europskom istraživačkom vijeću e, to je financiranje inovacija partnerstva kako bismo našli lakši način definiranja tih partnerstva i jedna od stvari koja je bila za sve nas jako važna je da je u programu riječ o izvrsnosti ali moramo pomoći onima koji se tek penju po toj ljestvici ljestvici izvrsnosti i to dugujemo vama parlamentu da uložimo 3,3 posto proračuna